veljača 2020. Ovime pozdravljam nove kolege i podsjećam da temeljem poslovnika imaju puna prava za sudjelovanje na sastancima na e, zasjedanjima parlamenta. A sada dolazimo do e, sljedeće točke dnevnog reda e, koja se odnosi na nezakonitu trgovinu kućnim ljubimcima Europsku uniju, usmena pitanja. E, evo, podsjećam da se spontane javljaju za riječi, plavi karton, e, možete e, najaviti dizanjem ruke, ali i elektroničkim putom. Dakle, krećemo sa izvjestiteljem, kolegom Polčakom, izvolite. Ja, Takže děkuji paní předsedkyně za udělení slova. Já věřím, že toto... Hvala vam lijepo, gospođo predsjedateljice, što ste mi dali riječ. Doista se nadam da će ova tema izazvati veći konsenzus među političkim opcijama. Ovo je pismo koje, ovo je tema koja se tiče vijeća i komisije. Riječ je o nezakonitoj trgovini kućnim ljubimcima u Europskoj uniji. Renata Somer je započela rad na ovoj tematici tijekom prethodnog parlamentarnog saziva. Parlament je već predložio više rezolucija na istu temu, međutim riječi nisu dovoljne, tekstovi nisu dovoljni, potrebna su nam konkretna dijela i zato apeliram na komisiju i na države članice da predlože jedan eh, brzi i efikasan odgovor. Svi oni kojima je važna dobrobit životinja, e, važna je činjenica da milijuni životinja pate i milijuni ljudi, potrošača, osjećaju taj negativni efekt e, nezakonite trgovine. Nema nikakvih prepreka nezakonitoj trgovini. E, nezakoniti trgovci kućnim ljubimcima doista ostvaruju ogromnu zaradu, ovo je inače e, treća po redu najunosnija nezakonita trgovina nakon droge i nekih drugih oblika nezakonite trgovine. Ponekad se te životinje doista hrani u teškim uvjetima i jedini cilj je brza dobit. Vrlo često se zavarava i potrošače koji nisu informirani o životnim uvjetima tih životinja, niti o tome odakle dolaze. Vrlo često postoji nezakonite identifikacijske isprave, nezakoniti uzgajivači, koriste se raznim nezakonitim oglašavačkim tehnikama i zapravo e, mame ljude da kupe psiće i mačiće. Ljudi vrlo često žele dobiti kućnog ljubimca po nižoj cijeni, tako da se događa situacija da se i u skloništima za životinje nalazi velik broj e, tih e, životinja niže kvalitete. Nažalost, uvijek e, postoje oni koji će zlouporabiti situaciju, velik broj životinja koji dolaze iz takvih uzgajališta su i žrtve lošeg postupanja. U Sjedinjenim državama čak e, je izbila i epidemija za, na koju ne djeluju niti antibiotici Nedavno smo dobili informaciju od službenih tijela da je izbila ta epidemija i da postoji jedna opasna bolest kojom je zaraženo već 30 ljudi. Da kako ta protuzakonita trgovina kućnim ljubimcima vrlo negativno utječe na unutarnje tržište, na zaštitu prava potrošača. Potrošači vrlo često kupuju traumatizirane bolesne životinje i zato želimo apelirati na komisiju i na države članice da pripreme jednu strategiju te da reguliraju kampanje, oglašivačke kampanje na internetu da bismo se mogli učinkovito boriti protiv zavaravajućeg oglašavanja te da se regulira internetska prodaja pasa i mali. Etičko ponašanje prema kućnim ljubimcima doista je nešto što je relevantno na teritoriju čitave Europske unije i zato nam je potrebno i rješenje na razini Europske unije. Riječ je o prekograničnom problemu iz tog razlika imam, razloga imamo sustav identifikacije kućnih ljubimaca u Europskoj uniji. To je jedan harmonizirani sustav gdje se ne identificiraju samo kućni ljubimci nego i životinje koje, lutalice, životinje koje pate u nezakonitom transportu i nezakonitim uzgajalištima su mnogobrojni. Nažalost, inspekcije često ne daju konkretne rezultate, veterinari nailaze na isključivo na registrirana uzgajališta, ali ne i na ona koja su nezakonita. Iz tog razloga moramo unaprijediti sadašnju situaciju. Želim zahvaliti svim kolegama. E, tu smo dobili čitav niz relevantnih prijedloga koji mogu doista značajno pomoći u borbi protiv ovog problema. Apeliram na sve države članice i komisiju da obrate pozornost na ovaj problem i da zaštite one koji se sami ne mogu zaštititi. Hvala, gospođo Brnjac, ime vijeća, izvolite. Hvala vam lijepo, uvažena predsjedateljice, kolege zastupnici. U posljednje vrijeme nezakonita trgovina kućnim ljubimcima postala veliki izazov za države članice i njihova nadležna tijela. Također se postavljaju pitanja i zabrinutost među građanima Europske unije. Uglavnom e, postoji problem e, kod zlouporabe sustava za e, transfer, odnosno prijevoz životinja, te rizike koji su vezani uz te aktivnosti. Nezakonita trgovina kućnim ljubimcima može se negativno odraziti ne samo na javno zdravlje i zaštitu prava potrošača, nego i na dobrobit životinje i na njihovo zdravlje. Slažem se da ova situacija zahtjeva našu punu pozornost i mogu vam pružiti jamstva da su države članice u potpunosti svjesne ovoga problema. Krajem 2018. godine 17 država članica sudjelovalo je u jednom koordiniranom planu Europske unije za internetsku prodaju pasa i mačaka kako bi se dobio uvod u e, trenutne prakse. Visok postotak životinja koje se nude na prodaju ne, ne odgovaraju tim važećim pravilima što je ukazalo da je potrebno postrožiti kontrole. Postojeći zakonodavni okvir Europske unije zahtjeva od svih kućnih ljubimaca koja se uvoze u Europsku uniju ili se e, prevoze unutar Europske unije da budu obilježeni. Učinkovite inspekcije e, su dobar način da se borimo protiv nezakonite trgovine. Dobra provedba postojećih pravila od ključne važnosti. To je posebno u e, nadležnosti Europske komisije i država članica. Želim spomenuti također da je od osvajanja nove uredbe o zdravlju životinja i službenim inspekcijama da su glavni inspektorati razgovarali o tome kako se boriti protiv nezakonite trgovine e, kućnim ljubimcima. Ta rasprava je ukazala na kompleksnost problematike i potrebu za daljnjom suradnjom među svim nadležnim tijelima država članica. Očekujemo od ovih rasprava da se nasprave, da nastave u radnoj skupini o e-trgovini koju je osnovala komisija te unutar dobrovoljnih radnih skupina platforme o dobrobiti životinja te e, dobrobiti kućnih e, ljubimaca. U najnovijem e, tekstu o kućnim ljubinicima Europska komisija je apelirala, odnosno vijeće je apeliralo na komisiju da nastavi E, razmatrati učinak novog zakonodavstva i postojećeg zakonodavstva u području dobrobiti životinja. U ime komisije povjerenica Kirja izvolite. Hvala vam gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici. Ovo je pitanje koje mi je doista osobno vrlo važno. Mi kao i parlament doista želimo kontrolirati i zaustaviti ovakve pojave. No za potrebe ove rasprave moramo krenuti od činjenice da se dobrobit kućnih ljubimaca uglavnom uređuje na razini država članica. Države članice imaju nadležnost eh, kada je riječ o kućnim ljubimcima poput mačaka i pasa, te uvjeta za držanje i prijevoz tih životinja na nacionalnom teritoriju. Pravila Europske unije pokrivaju prekograničnu trgovinu psima i mačkama. Jasna pravila se promjenjuju na komercijalni i nekomercijalni transfer životinja i to se odnosi na one koji su na teritoriju Europske unije i onih koji dolaze izvana. Ta pravila imaju za cilj zaštititi dobrobit životinja i spriječiti širenje bolesti među životinjama poput bjesnoća. Isto tako, sve mačke ili psi koji ulaze u Europsku uniju moraju se identificirati i cijepiti. Nezakonita trgovina psima i mačkama, kada se ustanovi da je do nje došlo, nije uzrokom toga što ne postoje zakoni, nego E, je uzrok taj što se zakonodavstvo ne provodi na, na razini država članica. Posljednjih godina smo pokušali osnažiti zakonski okvir kako bismo pomogli državama članicama u borbi protiv protuzakonite trgovine. Novi zakon o dobrobiti životinja koji stupa na snagu u četvrtom mjesecu 2021. godine uvodi neke promjene kao prvo obvezna registracija svih uzgajališta pasa i mačaka i svih prijevoznika koji prevoze pse ili mačke od jedne države članice u drugu. Također treba unaprijediti e, skloništa iz kojih se e, pse i mačke transportira u druge države članice. Tre bi mjere trebale omogućiti bolju kontrolu nad trgovinom kućnih ljubimaca i smatramo da su dovoljne za rješavanje problema nezakonite trgovine. No još jedanput ponavljam, ključno je da se ta pravila na odgovarajući način provode. Iz tog razloga smo poduzeli neke mjere u državama članicama. Kao prvo, koordinirani e, plan Europske unije za internetsku prodaju pasa i mačaka. To bi trebalo omogućiti državama članicama da dobe uvid u zavaravajuće prakse te da bolje kontroliraju internetsko tržište. Drugo, dobrovoljna inicijativa koja je pokrenuta u sklopu platforme za dobrobit životinja Europske unije, a tiče se dobrobiti kućnih ljubimaca. Tu su uključeni svi relevantni dionici, a cilj je E, osigurati zaštitu zdravlja životinja. I treće, osposobljavanje djelatnika nacionalnih tijela e, putem e, boljeg osposobljavanja za prakse koje se tiču uvoza pasa i mačaka. Nova pravila ne pokrivaju e, baze podataka, odnosno povezivanje baza podataka. Mislimo da je to stvar razmjernosti. Bilo bi nesrazmjerno u odnosu na rizik, odnosno opasnost po životinja. A i to ne generira europsku dodanu vrijednost u dovoljnoj mjeri, međutim mi ćemo pratiti razvoj situacije, nastavit ćemo suradnju sa državama članicama i relevantnim dionicima kako bismo e, doista postigli da se okonča nezakonita trgovina kućnim ljubimcima u Europskoj uniji. Hvala, sada krećemo sa prvim krugom govornika iz klubova. Gospodin Žili za EPP, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Tijekom Prvog svjetskog rata vojnik Švek započeo je svoj biznis i nastavio je nakon toga svoj model. A sada se kućni ljubimci prodaju online. Mi ne uzimamo u obzir koji je rizik povezan s time. Ovo je težak problem i možemo e, čuti razne primjere. Novi koronavirus je posljedica toga. Možemo limitirati širenje bjesnoće, ali e, trgovina kućnim ljubimcima povećava rizik. Na primjer u Nizozemskoj imali smo slučajeve e, bjesnoće. Još jedna prijetnja su neprikladni uvjeti kod prijevoza kućnih ljubimaca. E, smatra se da su e, kućni ljubimci roba, ali oni su živa bića, dakle trebamo govoriti o dobrobiti životinja, ali i o zaštiti potrošača. Obavezna registracija pasa i mačaka Europskoj uniji bila bi odgovor na te probleme i to nije prvi put kad ja spominjem nedostatak znanstvenog istraživanja u ovom području. Moramo osigurati to da se primjenjuju striktnije sankcije u slučaju nezakonite trgovine kućnim ljubimcima. Gospođa Spurek ima riječ u ime SID-a. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Svake godine veliki broj kućnih ljubimaca je predmetom ilegalne trgovine u državama članicama često eh, idu na dugačko putovanje kroz Europsku uniju, nemaju vode, nemaju hrane. Eh, ilegalna trgovina kućnim ljubimcima ima implikacije ne samo za dobrobit životinje, nego i za javno zdravlje i zaštitu potrošača. Trebamo striktnije sankcije za krijumčare, bolju suradnju kaznenopravnih institucija i e, poštivanje zahtjeve za dobrobit životinja. Moramo također imati obrazovanje e, kaznenopravnih institucija kako bi bolje reagirali u slučaju ovakve ilegalne trgovine. Pozivamo komisiju da primjeni striktnije pravila za identifikaciju i registraciju pasa i mačaka i za registraciju i izdavanje dozvola za sve uzgajivače i prodavače. Sustavi za registraciju trebali biti međusobno povezani u državama članicama kako bi se osigurali izdavanje e, dozvola u 80% slučajeva e, trgovina se odvija online. Kampanje osvješćivanja bi se trebale provoditi kako bi se građani obavijestili o negativnim efektima ilegalne trgovine kućnim ljubimcima i o važnosti kupnje e, samo kućnih ljubimaca kojima se trgovalo na odgovoran način i uz poštivanje dobrobiti životinja. Osim toga pozivamo države članice da e, šire informacije i kampanje osvješćivanja kako bi građani znali koje su opcije kod kupnje e, kućnog ljubimca. Kad bi ljudi e, posvajali kućne ljubimce umjesto da ih kupe, nelegalna trgovina bi se postupno smanjila. Hvala. Sljedeći govornik, kolega Hojsik, u ime Renew Europe. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice, povjerenice. Sto tisuća e, štenadi i toliko se iz moje zemlje Slovačke svake godine izvozi. To je samo izvoz i to je procjena zato što većina se odvija ilegalno. E, trgovina nije samo problem zbog dobrobiti štenadi i mačića. E, to je problem jer je vezan uz organiziran kriminal. Ja sam to iz prve ruke iskusio. Zato što sam član jednog pokreta za dobrobit životinja. E, u ovakvim slučajevima se trguje mačićima i štenadi. Prije svega to je problem za ljudsko zdravlje. Postoji novi fenomen e, koji dominira ovim e, trgovinom, a to su online platforme. Zbog čega ovo postaje europski problem? I zato trebamo da Europska komisija e, se više zalaže kako bi nam ponudila bolje instrumente za identifikaciju i registraciju životinja na prekograničnoj razini države članice bi trebale početi provoditi u praksi pravila koja već postoje u pogledu dobrobiti životinja jer mi smo sada pred krizom a trebamo djelovati a ne samo govoriti hvala hvala sljedeći govornik kolega Dreosto u ime kluba zastupnika ide izvolite hvala gospođo predsjedateljice povjerenice Ilegalna trgovina štenadi ne bi trebala i dalje puniti džepova organiziranog kriminala i podrivati javno zdravlje i dobrobit životinja. E, u Italiji imamo preko 400 tisuća i mačića koji su e, predmet 300 e, milijuna eura prometa ilegalne trgovine. U Furlani i Julijskoj krajeli policija je otkrila bande koje su trgovale štenadi iz istočne Europe, a oni su prijevremeno udaljeni od svojih majki. E, trebamo imati obaveznu registraciju i strože sankcije kako bi se stalo na kraj ilegalnoj trgovini štenadi. E, zato pozdravljamo uredbu, ali potrebno je imati prekograničnu suradnju među vlastima carine i inima kako bismo se borili protiv ove trgovine koja je vrlo loša za nas, ali još više za naše kućne ljubimce. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Guerrero, u ime kluba zastupnika Zelenih. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. U Srbiji e, štene bulduga košta 500 eura, 1500 u Francuskoj govorimo, 1800 eura u Švedskoj. Postoji razlika u cijenama u državama članicama. Zbog toga dolazi do nezakonite trgovine. Crno tržište Um, potiče ilegalne uzgajivače da prevoze štenad namo gdje mogu više zaraditi. Ali postoje uzgajivači koji falsificiraju dokumente, pogotovo o cijepljenju. To se može događati zato što nemamo registar europskih uzgajivača. E, u ove štenad se prevozi u Europskoj uniji u nehumanim uvjetima. Kako bismo stali na kraj tomu, imamo zakonodavstvo Europske unije koje traži od država članica eh, uspostavu registara, eh, ali taj sustav će biti efikasan samo ako nacionalne baze podataka budu povezane na europskoj razini. Dakle, eh, zakon bez obveznog registra neće dati nikakve rezultate. Hvala kolegica Hazekamp u ime Gue Engela. Izvolite. Hvala. Kućni ljubimci E, nas zabavljaju, oni nam pružaju udogu, ugodu, ali e, nezakonita trgovina kućnim ljubimcima zadaje e, veliku bol ovakvim životinjama koje se maltretiraju i ubijaju svake godine taj fenomen pogađa veliki broj kućnih ljubimaca. Na primjer u Irskoj psi za utrke dobivaju steroide kako bi brzo trčali i onda crknu. E, to se događa u Španjolskoj i sa psima, lovačkim psima koji se objese za stablo kad više ne mogu biti korisni. E, čak se događa da se lutalice, psi lutalice E, zapaljuju. U nekim državama članicama, u nekim gradovima se osakačuju ili ubijaju mačići i mačke. Mačići i štenad prevozi se u velikim kontejnerima i prodaju se na internetu. Ovakva vrsta trgovine treba se zabraniti psi i mačke trebaju se obavezno registrirati. Kontrole moraju biti rigoroznije i moramo izbjeći falsificiranje dokumenata i mikročipova. Treba stati na kraj patnji životinja i ovakvom ponašanju kriminala. Gospođa Evi u ime nezavisnih zastupnika. Izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Tko kupi štene ne želi financirati organizirani kriminal koji je treći po redu najlukrativniji eh, nakon trgovine oružjem i drogom. Nitko ne želi da se štene e, makne od majke i da se prevozi u nehumanim uvjetima. Samo polovica dođe živa do odretišta. Ipak to se događa mnogim građanima, e, nevinim građanima koji u EU kupe štene online i to bez potrebne kontrole. Ovakva noćna mora treba završiti, trebamo obavezan sustav identifikacije i registracije koji će biti usklađen na europskoj razini i omogućit će stvaranje nacionalnih baza podataka koje će biti međusobno povezane kako bismo imali potpunu sljedivost životinja. Također trebamo postrožiti sankcije i kontrole i kazniti ne samo e, one koji se bave trgovinom nego veterinare i sve one koji su suučesnici u ovom kaznenom dijelu. Hvala kolega ima riječ. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr Frau Hvala predsjednice. E, tko ne zna, ne pozna e, takvog četvronožnog ljubimca, ja također e, sam odrastao na gospodarstvo sa životinjama koje su dobri prijatelji čovjeka, ali oni ne znaju govoriti sami za sebe, a sa njima se doista e, često loše postupa, posebice u trgovini životinjama što se tiče e, zdravstvenih e, i drugih uvjeta kako bi se postigao profit. Treba nešto učiniti. Predlažem sljedeće mjere. Prvo, strože kontrole u zemljama članicama. To je nadležnosti zemalja članicama, ne komisije, to znadem ali potrebni su nam jedinstveni standardi zaštitu životinja, zatim treba nam i jedinstveni sustav registriranja u Europi i povezane baze podataka, te na e, bolju regulativu u e, internetskoj trgovini. U Valoniji iz koje dolazim imamo to, ali postoji zakon gdje se regulira online trgovina koji se može uzeti kao e, um, uzorak, to bi pomoglo životinjama. Hvala. Dalje, kolega Čiodaru, izvolite. Prešedinta, Hvala, gospođo predsjedateljice. Danas govorimo o vrlo teškom problemu eh, problemu koji ima veliki opseg. Ja radim eh, u bolnici u hitnom traktu u Rumunjskoj. Mogu vam reći da treba zaštititi život svakoga djeteta ali e, neprihvatljivo je ovako se ponašati prema e, štenadi kućnih ljubimaca. U Rumunjskoj smo već predložili zakon parlamentu kako bismo predvidjeli zatvorsku kaznu za e, ilegalne trgovce kućnim ljubimcima. Treba osuditi ovakvu praksu. Tu postoji problem javnog zdravlja. Pogotovo kad mislimo na zarazne bolesti. Danas se puno govori o koronavirusu, ali nešto tako treba učiniti na europskoj razini. Dakle, tri stvari treba učiniti ako želimo imati naše zakonodavstvo na Europskoj uniji Moramo biti odlučni u osuđivanju onih koji se bave ovakvom trgovinom, a moramo imati edukaciju na razini Europske unije kako bismo zaštitili život ovih životinja. Hvala. Sljedeći govornik, e, kolega Hojtema ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, e, hvala povjerenice. E, sjećam se kad sam bio dijete, poklonili su mi štene. To je bio najljepši poklon u mom životu. On je živio vrlo sretno na našem imanju. Nažalost, nije često tako jer kućnim ljubimcima se trguje na skandalozan način u Europskoj uniji E, štenad se okoti u nehumanim uvjetima, onda e, se e, štenad ne pušta sa majkama i nakon toga oni lako oboljevaju i to već tijekom prijevoza kad su vrlo mali. Takva patnja je neprihvatljiva, zbog toga pate i obitelji u koje dolazi štenad. Ovako nezakonita trgovina pasa i mačaka treba prestati u Europskoj uniji. Tražimo od komisije da intervenira i da ozbiljno kontrolira ovakvu praksu. Hvala. Gospođa Mec. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Svake godine na tisuća kućnih ljubimaca su žrtve nezakonite trgovine na teritoriju Europske unije. Njih se loše hrani, često su bolesne, o njima se ne skrbi i nezakonito se prodaju u Europi. Ne radi se ovdje samo o pitanju dobrobiti životinja, tu je se radi isto tako i o javnom zdravlju i zaštiti prava potrošača. Te životinje često su zaražene zaraznim bolestima i potrošači se ponekad mogu naći sa životinjama E, koji imaju takve probleme i konačnici se naći slomljena srca. Moramo poboljšati sljedivost, želimo predložiti jedan harmonizirani sustav za registraciju životinja i treba staviti odnosno končati nezakonito oglašavanje na internetu i poboljšati suradnju među državama članicama da bi se zaustavilo nezakonite trgavce. Te su mjere nužne kako bismo se mogli učinkovito boriti protiv tih kriminalnih mreža. Hvala kolega Komini Oliveres, ima riječ. Uredba 576 iz 2013 zamišljena je za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca, a nezakonita trgovina u Europskoj uniji podriva ovu uredbu i čak je protivno eh, jedinstvenom tržištu. Ovdje govorimo o nelegalnim praksama i online kupnji. Eh, Postoji vrlo jasan program za rješavanje ovog e, problema, bolja provedba uredbe i sankcija za one koji su uključeni u ilegalnu trgovinu, veterinari, e, prodavači, uzgajivači i tako dalje. Europski sustav identifikacije pasa i mačaka moramo građani podsjetiti da uvijek mogu usvajati životinje, a ne kupovati ih i carinske službe moraju biti uključene u to. Ovo je pravi put, ali ne smijemo zaboraviti to da dobrobit životinja je vezano uz dobrobit e, ljudi e, ilegalna trgovina necijepljenih e, životinja bez papira znači da postoji također mogućnost širenja bolesti. E, društvo treba zaštititi e, životinje, na taj način bit će humanije. Hvala. Gospođa Glavak ima riječ, izvolite. Hvala lijepa, gospođo e, predsjednice procjenjuje se da mjesečno među državama članicama europske unije se trguje s oko četrdeset šest tisuća pasa od kojih većina nije registrirana mnogi su bolesni nisu cijepljeni i imaju krivotvorene ili nikakve dokumente. ne zna se njihovo podrijetlo a mnoge životinje umiru kratko nakon prodaje. nezakonita trgovina životinjama najunosniji je kriminal na svijetu nakon droge i oružja osim zaštićenim i divljim životinjama, nezakonito se trguje kućnim ljubimcima. to ima negativne posljedice za javno zdravlje dobrobit životinja i zaštitu potrošača. zato su identifikacija i registracija svih mačaka i pasa prvi korak u borbi protiv njihove nezakonite trgovine u zakljucima vijea iz prosinca prole godine usvojeni tijekom predsjedanja finske vijee je dodatno pozvalo komisiju na procjenu potrebe za novim zakonodavstvom o dobrobiti životinja. u hrvatskoj takvo je zakonodavstvo dobro regulirano. kolegice i kolege ovi podaci tuna su realnost koju svi zajedno moramo promijeniti. hvala vam lijepa. Hvala. Nastavljamo sa spontanim javljanjem za riječ. Imam samo dvoje prijavljenih, pa dajemo oba dvama riječ. Ne, ali oprostite, moja greška. Oprostite, prije toga e, posljednji sudionik rasprave, gospođa Adinolfi. Oprostite, molim vas, prebrzo sam. Pojurla pred rudom. Hvala gospođo predsjedeljice. Poštovani kolege kolegice, članak 13. Lisabonskog ugovora predviđa da su životinje osjećajna bića koja treba zaštititi. Ipak danas se oni smatraju predmetima. Danas govorimo o ilegalnoj trgovini, štenadi koji se stavljaju u, na vozila ili brodove kako bi se ilegalno prodavali u državama članicama Europske unije, a tako dolazi do psihofizičkih traumi za životinje. Ipak tu postoji još i problem prijevoza naših ključnih ljubimaca. Za mnoge građane Europske unije putovati sa kućnim ljubimcima je nemoguće, pogotovo ako trebate putovati avionom. E, nisu svi prevoznici takvi da dopuštaju ovako putovanje, a oni koji to dopuštaju stavljaju ograničenje mase za uzimanje kućnog ljubimca e, u kabinu. E, trebamo ažurirati pravila i e, natjerati sve avioprijevoznike da omoguće prijevoz i to na siguran način kućnih ljubimaca koji ne smiju biti paketi nego putnici. Morate posvajati kućne ljubimce i ne kupovati ih. Hvala. Hvala i još jednom oprostite što sam vas skoro previdjela, ali sada dolazimo doista do spontanog javljanja za riječ, dva prijavljena govornika, krećemo. E, kolega Pospišil, izvolite. Děkuji pěkně, paní předsedající. Paní komisařko. Hvala, predsjednice, povjerenice. Rekli ste u uvodu da ilegalna trgovinama, trgovina e, e, kućnim životinjama je nešto što je loše zemlje članice. Ne, mi e, želimo sada pojačati e, propise koji će spriječiti takav neodgovorni uzgoj e, životinja, ali to zemlje članice ne mogu same riješiti. Radi se o međunarodnoj ilegalnoj trgovini i koja uključuje više tisuća statna životinja koje pate a e, posebice komisija bi trebala pripremiti učinkovite mjere, bez toga zemlje članice ovo neće moći same riješiti, žele li to ili ne. Pa vas molim da obratite pozornost na ovaj problem. Hvala. E, u svom uvodnom e, dijelu govorili ste dosta okolišajući, a mislim govorilo se i o gubitku poreza i patnji životinja. Hvala. Sljedeći govornik kolega Oštrevićius. Predsjednica. povjerenice. Europa je zabranila davno trgovinu robljem, no sada u 21. stoljeću ne možemo E, osigurati izgleda odgovarajuće uvjete za naše četveronožne e, ljubimce i prijatelje. E, Europska unija ima gospodarstvo visoke razine, vodstvo u tehnologiji i razvoju, ali nema političke volje i moći da uspostavi sustav identifikacije i registracije. Mi tu ponosno govorimo o našim postignućima, no još uvijek nemamo jedinstvenu bazu podataka u ovom području i riskiramo e, dobrobit e, kućnih životinja i e, javno zdravlje, a istovremeno s tim rizikom potičemo i ilegalnu trgovinu. Stoga bi Europska unija trebala odmah djelovati kako bi jačala dobrobit životinja i okončala ovu moderni oblik ropstva. Hvala za komisiju. Ponovno povjerenica Kirijakis, izvolite. Thank you, President. Eh, hvala predsjednice, hvala eh, svima na ovoj važnoj raspravi, pažljivo sam saslušala sve doprinose. Ono što ne trebate činiti je uvjeravati mene da treba više učiniti. Ja sam e, ponosna vlasnica kućnog ljubimca i pažljivo pratim sve što se događa posljednjih godina e, online e, u internetskoj trgovini. Doista moram priznati da dijelim mišljenje s vama da puno od onoga što vidimo sada je u najmanju ruku žalosno, a zapravo vrlo šokantno. Tako da ne morate me uvjeravati da treba više učiniti. I sada ću e, ponovno reći da komisija i ja osobno smo predani iznalaženju načina da, okončamo ilegalnu trgovinu psima i mačkama. I vjerujem da novi zakon o, e, zdravlju životinja, zakonodavstvo o životinja će odgovoriti na puno od ovih pitanja. E, također o objektima kojima se uzgajaju mačke i psi te da ćemo ako baš ne sve mjere, ali više mjera uvesti kako bi se spriječile te neprihvatljive prakse, no važno je također provođenje e, donesenih propisa e, jer e, neki propisi se doista ne provode. Svi dionici ovdje igraju važnu ulogu razvijanjem smjernice i tako dalje. doista sam bila zainteresirana i slažem se da trebamo imati više kampanja o osvještavanja o ovom problemu nova uredba o službenim e, kontrolama, e, službenim inspekcijama pro, e, predviđa određene mjere, posebice za online prodaju, tako da vjerujem da mislim da zajedno djelujući možemo zaustaviti legalnu prodaju kućnih ljubimaca, jer to jest prijetnja unutarnjem tržištu, dobrobiti životinja i javnosti ono što mogu kao povjerenica obećati je da ću se time baviti još detaljnije i paziti na to pitanje i gledati kako se provodi zakon o zdravlju životinja i pogledati još što se drugo može još učiniti. Puno hvala povjerenice te za kraj još jednom za e, vijeće. E, gospođo Brnjac, izvolite. Hvala. Zaključno, e, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na ovoj važnoj raspravi za unutarnje tržište i e, prava potrošača i negativnim uvjetima nezakonite trgovine e, kućnim životinjama, što je pitanje kojim se trebaju baviti nadležna tijela koja moraju osigurati zajedno sa komisijom e, provođenje propisa koje su usvojili su zakonodavci. Nedavno usvojene zaključci vijeća o dobrobiti životinja važan su doprinos za daljnji napredak u ovom području, te na posljedku dopustite da naglasim da se veselimo nastavljanju rasprave u kontekstu platforme EU o dobrobiti životinja u radnoj skupini za e-trgovinu. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda, te za kraj podnesen je i prijedlog rezolucije odbora za okoliš, a glasati će se sutra. Sutra u srijedu krećemo u 9 ujutro. Dnevni rad je objavljen na web stranici parlamenta. Svima želim ugodno večer, dobru noć i laku noć i vidimo se ujutro u 9. E, doviđenja hvala.